odobren. Dame i gospodo, Aleksandra Moreti mi je najavila svoje odstupanje sa mjesta zastupnice sa drugim veljačem ove godine. Sukladno članku 4 stavcima e, prvim i trećim poslovnika parlamenta od tog datuma e, oglašavam da je e, njeno mjesto upražnjeno.